Thank Hvala lijepa predsjedatelju. Nekad sam želio biti član Europskog parlamenta, možda i predsjednik nekog odbora, a nikad nisam uspio, pa hvala lijepa na ovoj prilici. Lijepo je biti natrag ovdje. Nedavno smo se susreli na plenarnoj vezano za pitanje ozelenjavanja EIB-a, to je bilo par dana prije nego što smo donijeli ključne odluke u EIB-u. I onda smo se sastali s ovim odborom da prije Kopa 21 u Parizu, dugo je od tada prošlo, ali čini se da smo uspjeli ostvariti neke stvari iz Pariza, a možda će to biti slučaj, nadam se, i ove godine u Madridu. E, hvala Pascal za ovu priliku danas. Prošli tjedan parlament je usvojio rezoluciju kojom se objavilo hitno stanje vezano za klimu i ja se slažem s time i slažem se da moramo hitno djelovati jer 2030. E, je naša zadnja prilika da izbjegnemo katastrofalne klimatske promjene. Također to vrijedi i za zaštitu bioraznolikosti i ekosustava. Na tome će se razgovarati sljedeće godine u desetom mjesecu na konferenciji i trebamo imati isto tako ambiciozne ciljeve za tu konferenciju možemo se pozabaviti ovom klimatskom krizom, možemo riješiti te probleme, ali moramo brzo djelovati i zajedno. Od sastanka koji smo imali na plenarnoj prije par tjedana, neke stvari su se dogodile u banci koje su iznenadile sve, uključujući i nas e, u vodstvu banke, jer znali smo da će biti teško Imamo 28 država članica koje se ne slažu uvijek i pogotovo oko teških pitanja kao ovoga, ali na kraju dana uspjeli smo dobiti veliku većinu i e, e, zastupljenog kapitala i glasova i to je bilo izvrsno. To su uspjele naše službe, ali pogotovo troje potpredsjednika banke. Edmund McDool sjedi ovdje i on je beskrajno radio na novoj politici za energiju banke, uključujući prebacivanje sa fosilnih e, goriva. Vjerojatno se susreo s velikim otporom Evan Davarov, e, potpredsjednik e, potpredsjednica koja radi na pitanjima vezanim za klimu. Ona će biti vama na raspolaganju vezano za sva pitanja o klimi, ali ona je danas u Madridu i nije mogla doći. I e, treći kolega koji e, radi na zelenim financijama i pitanjima za klimu i on također e, naporno radi u banci i hvala njima svima. Dakle, ako bude pitanja na koja ja ne budem mogao odgovoriti, onda će oni moći odgovoriti na vaša pitanja. Protekli tjedan u rezoluciji za, klimatsk, za kop. E, parlament je pozdravio odluke banke, hvala vam lijepa na tome. I svih 4000 zaposlenika banke je jako zahvalno na tome. 14.11. EIB je odlučio napraviti jedan skok u svojoj ambiciji. Prestat će financirati projekte vezano za fosilna goriva i pokrenut će najambiciozniju strategiju ulaganja za klime od svih e, institucija igdje. Ja sam uvjeren da nakon iskustava iz Pariza prije četiri godine kad smo mi bili pokretač e, multilateralnih razvojnih banaka, e, mi ćemo to biti i ovaj put, dakle drugi će nas slijediti u odlukama. Naši novi ciljevi su jasni. Prvo, povećat ćemo udio održivosti financiranja klime na 50% do 2021. Neki govore da bi EIB trebala postati klimatska banka. To nije u našem imenu, ali mi jesmo klimatska banka Europske unije već desetljećima. Mi imamo najveće projekte vezano za klimu gdje financiramo E, na svijetu i mi ćemo i dalje raditi na tome. Imamo 15% e, e, kredita vezano za klimu prije 10 godina, sada smo na 27, a to će postati mnogo više kao što ćete čuti. do 2020. imamo cilj od trilijun eura ulaganja globalno u tim ciljevima, dakle do 2030. Na, najavio sam tu e, e, brojku na glavnoj skupštini UN-a, to je bilo prije nego što sam dobio odobrenje iz banke, ali na kraju smo dobili odobrenje i uskladit ćemo naše financiranje s načelima Pariškog sporazuma do kraja 2020. Ovo je važan dio programa, jer ako se obvežemo imati 50% financiranja za klimu, onda ne smijemo uništiti i ovih ostalih 50% sredstava i da unište ove ciljeve koje smo postigli za klimu. A to znači da postoji hitna potreba da imamo jasnoću za financiranje ove zelene obveznice. To se često ponavljam, mi smo prije 12,5 godina izmislili te zelene obveznice. Tad su na nas gledali kao luđake. I naši prethodnici koji su to učinili bili su vrlo hrabri. Ono što je ubrzo postalo jasno je da su potrebna jasna pravila o tome što je zelena obveznica. Ne možete samo uzeti komad papira, ofarbati u zeleno i reći ovo je zelena obveznica. Ne, već morate uključiti ulagače, oni moraju znati što radite s novcem koji e, smo mu povjerili. Iz toga mora postojati transparentnost, odgovornost i održivost i to se mora provjeravati, moraju postojati međunarodni kriteriji o tome što se smatra zelenim. Imamo radnu skupinu za zelena načela. Naši stručnjaci imaju tamo najveći utjecaj, ali ja se slažem s Europskom komisijom da je potrebno imati solidan okvir o tome u obliku taksonomije kojim će se osigurati da prestane to varanje na zelenim e, pitanjima. Taj greenwashing to je rizik e, za naš kredibilitet ne samo prema građanima, jer oni možda neće više vjerovati u klimatske politike, već također rizik prema ulagačima, oni brzo djeluju. Ako oni ne budu vjerovali što mi činimo s, s njihovim novcem, onda imamo problem. Dakle, kao evropljani poslaćemo snažnu poruku u Madridu da je Europska unija globalni lider e, za klimatske promjene i to znači da brzim razvojem potrebnih tehnologija, e, dakle skokovima u tehnologiji, mi ćemo biti predvodnik u razvoju tehnologije za cijeli svijet u vrijeme kad e, u Europi pada kompetitivnost jer ne radimo dovoljno inovacija, mi financiramo 1,5% BDP-a manje inovacije e, već 15 godina u usporedbi sa azijskim i američkim konkurentima. Dakle, moramo se i tu pokrenuti. Klimatske politike je do, to su dobre prilike za razvoj tržišta, moramo to iskoristiti u ovom kontekstu. Banka se raduje suradnji s vama, Europskom komisijom i vijećem e, u provedbi ambiciozne vezije, vizije Europskog Green Deala. Smatram da je Europska banka centralna e, za ostvarivanje ovih ambicija i ulaganja će biti ključna u postizanju tih ciljeva. Ali javnih resursa nedostaje i Europska banka zbog e, mogućnosti mobiliziranja privatnih ulaganja i savjetodavne e, funkcije spremna je igrati ključnu ulogu u budućem e, održivom ulagačkom fondu. Također ćemo svoje financijske moći i savjetodavne funkcije uključiti u podržavanje ovog mehanizma tranzicije. Svjesni smo da ova transformacija u smislu postizanja pariških ciljeva utjecat će na neke sektore više od drugih. Poboljšat ćemo našu podršku u pravednoj tranziciji, e, pogotovo u najranjivijim e, regijama i osigurat ćemo da nitko ne ostane pozadi. Ova nova politika za posluživanje energije predlaže već neke mjere u tom smislu, kao što je razvoj e, paketa za energetsku tranziciju koja uključuje mogućnost da se financira do 75% u usporedbi sa uobičajenih 50% za prihvatljiva ulaganja vezano za energetsku e, tranziciju. Međutim, to pitanje energetske tranzicije šire od energetske politike. Ne, radi se tu samo o obnovivim izvorima već i o novim e, ekonomskim prospektima, o rastu i radnim mjestima, jer definitivno, na primjer, u industriji fosilnih goriva će radna mjesta nestati i ti ljudi će morati naći nove, nova radna mjesta. I dakle, zato je potreban velik trud. Mi smo i tome predani. Objasnit ću vam u praksi kako planiramo ispuniti naše ciljeve EIB grupa, dakle banka i fondovi trenutno rade na hodogramu za klimu za 2025. Da se ostvare ovi ciljevi od 2021. do 2025. Mi ćemo to uskoro predstaviti u parlamentu. Taj hodogram 2025. E, izgrađen je na postojećoj strategiji za klimu EIB-a koja također prolazi kroz reviziju jer je odobrena 2015. i od tada je ostvaren značajan napredak vezano za ispunjenje naših obveza iz Pariza prije četiri godine na koje smo se obvezali. Moramo blisko surađivati sa EU institucijama u Briselu i Strasburu zato što je očito da aktivnosti ove banke uvijek se sastoje u aktivnostima u jednom trokutu, dakle posuđivanje s jedne strane i imamo dakle s druge resurse i s treće savjet, davanje savjeta, dakle savjetodavna funkcija. I zato nam je potrebna suradnja sa europskim institucijama. Naravno i kad se radi o budućem e, proračunu Europske unije. I zato moramo znati što je u tom Green Dealu i paketu za pravednu tranziciju. Tijekom sljedećih e, tjedana u bliskoj suradnji sa potpredsjednikom Mansom i njegovim timom i predsjednicom von der Leyen, e, dakle moramo zajedno e, raditi na tome da to sve postignemo. Jer kad govorimo o ovoj viziji, onda se e, ljudi u nervoze jer pomisle da im treba psihijatar ako imaju vizije, ali sada moramo sve konkretizirati, učiniti opipljivim, dakle razraditi što znači točno ovaj Green Deal i Fond za pravednu tranziciju i zbog toga blisko surađujemo s Europskom komisijom. Hvala lijepa svima na pažnji i odgovorit ću rado na vaša pitanja. Ako ne uspijemo, ako ne stignemo odgovoriti na sva pitanja, dobit ćete naknadno odgovore jer naše kolege iz ureda u Briselu i Luksemburgu su ovdje. Hvala. <laughs> Seems funkcionira. Započet ćemo sa koordinatorima, sa EPP-om, Peter, Lize. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče Hojar. Vi ste naveli na kraju jednu rečenicu koju je izgovorio jedan socijaldemokratski njemački kancelar, a to je da tko ima viziju treba se i usuditi. Dakle, mislim da trebamo imati odgovarajuću viziju i gospođa von der Leyen je iznijela svoju viziju klimatski neutralne Europe i to je stavila u središte svojega plana i vidim da to treba i podržati. No, ne smijemo ostati kod vizije, nego moramo konkretno ljudima pomoći i pitanje pravedne transicije za nas ispučana je vrlo bitno. No, trebamo to konkretizirati i ponuditi perspektive za ljude koji su do sada recimo živjeli od proizvodnje ugljena. Imam dva konkretna pitanja. U posljednjih nekoliko tjedana smo velikom većinom podržali angažman EIB-a i njegovo pretvaranje u klimatsku banku i rekli smo da EIB više neće podržavati unabated fossil fuels. Ako smo to dobro shvatili, onda vidimo da e, tu postoji i mogućnost za uvođenje CCS-a, hvatanje i skladištenja ugljika i treba podržati dalje tu tehnologiju. I drugo, što je sa plinom kao prijelaznom tehnologijom u kombinaciji sa obnovljivim izvorima energije? E, to je pitanje koje, na koje zemlje članice traže odgovor, dakle, s obzirom na sadašnju situaciju u Poljskoj, dakle, koja mora prijeći sa ugljena na plin u kombinaciji sa obnovljivim energijama, a to predstavlja dobru investiciju i nadam se da ćete to dalje poticati. Hvala. So, SND... Za, za ili Mohamed Hvala lijepa, doktor Hoyer. Hvala na ovom uvodnom predavanju. Mi kao socijaldemokrati pozdravljamo tranziciju e, Europske institucijske e, investicijske banke u klimatsku banku, barem djelomično. Ne znam točno što mislite e, kada se radi o plinovima niskih emisija neki ljudi su nešto pitali, a isto tako i ulaganja u fosilna goriva su prihvatljiva ako e, su e, nesmanjena, ako su Upravo se sada razgovara u parlamentu o zelenoj taksonomiji. Rekli ste da 50% e, ulaganja Europske investicijske banke će biti zelena ulaganja, a 50% će biti za ostala ulaganja. Hoćete li tada e, zaista e, provjeriti ide li to protivno ovim dopuštenim ulaganjima. Hoćete li promicati ovu e, zelenu taksonomiju ili ćete također uzeti u obzir i ovu smeđu taksonomiju? I hoće li to biti naravno korisno za ulaganje Europske investicijske banke? Za Renew, gospodin Torres. Hvala Pascal. Ispričavam se što e, zvučim kao stari gavran u ljudsko biće. Kada se radi o neutralnosti CO2, imamo različite tehnološke materijale i e, isto tako neka uska grla u raznim državama. Različite su za građevinu, za promet i ostale grane industrije. Obično imamo i različite cikluse ulaganja imate i različite uvjete bioraznolikosti. Banka bi morala na neki način se moći prilagoditi svim ovim različitim aspektima. Radi se kao kaledoskopu kojega vrti vrijeme, a kada vrijeme okrene taj kaleidoskop, onda se promijeni i slika. To se potpuno promijeni. Moje pitanje vrlo jednostavno. Kako ćete se nositi sa ovim vrlo ozbiljnim i kontradiktornim učincima. Hvala. Hvala A zelene. Dabarus? Ne? Promijenili smo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospodine Hojer. Zaista i mi zeleni smatramo da je ovo veliki korak u pravom smjeru. Međutim, imamo neka pitanja vezana za upravo provedbu onoga što radite. Prva stvar koje ste se već dotakli, govorili ste o tom hodogramu ili o tom planu. Možda biste mogli malo više objasniti o tome e, koji su sljedeći konkretni koraci kako biste postigli ovaj cilj od 50% i koji su rokovi za reviziju ostalih e, sektorskih politika kreditiranja kao što je promet. Bilo bi zanimljivo i shvatiti e, što mislite kada govorite o usklađivanju sa ciljevima Pariškog sporazuma. E, je li to načelo ne štetiti? E, kako ćete primijeniti to načelo ne šteta, I kada se radi o kreditiranju plina, još uvijek se nešto financira i financirat će se do 2024. koliko shvaćam i dalje ćete financirati tranziciju prema e, sustavu grijanja plinom. Dakle, moje pitanje je, ne mislite li da zapravo ulažete neke, neka rizična ulaganja u portfelj e, Europske investicijske banke i kako definirate plinove nisko, niske emisije ugljika? Nemamo točnu definiciju što to zapravo znači i ti plinovi niskog eh, ugljika i ta definicija, hoće li to dovesti do daljnjeg financiranja fosilnih goriva? Govorili ste i o klimatskoj strategiji i da preispitujete eh, strategiju eh, klime EIB-a. E Možete li nam objasniti koje konkretne e, korake namjeravate učiniti u ovoj reviziji e, politike Europske investicijske banke? Hvala. Za ECR. Hvala gospodine predsjedatelju. E, hvala gospodine predsjedniče. Imam jedno opće pitanje, ali i konkretno pitanje. Pokušao sam na plenarnoj sjednici reći nešto o tome. E, međutim nisam dobio neki odgovor. Ja dolazim iz Praga, iz Češke. To je tradicionalno raskršće, jako mnogo prometa, povezuje Berlin sa Beću, Frankfurt sa Varšavom. Nismo završili jedan e, prsten e, autocesta, što znači da kroz Prag prolaze kamioni i drugi automobili od asfuda. i imamo općinu koji vode e, ovdje ovi pirati koji su dio zelene stranke i obećali su financiranje EIB-a da se završi ovaj prsten oko Praga. I tu je moje pitanje. Ako se završi ovaj prsten, to će dramatično poboljšati e, e, zagađenje i onečišćenje zraka u moje, zemlji i neće doprinijeti ničemu pariškim ciljevima. Dakle, <laughs> taj Pariz će samo ići oko grada. Dakle, povećat će kvalitetu zraka u gradu, ali ne globalnu kvalitetu zraka. U novom e, transformiranoj, e, transformiranoj EIB možemo li dobiti kredit e, novca za to ili ne? Općenito pitajući ovakva vrsta investicije, hoće li ona biti prihvatljiva za financiranje Europske investicijske banke? Hvala. Hvala za ID. Žao mi što sam vas zamijenio, ali nisam vas imao na popisu. Nema problema. Hvala, gospodine predsjedatelju. Gospodine Hojer. Pročitala sam da imate namjeru ulagati bilijun eura do 2030. To je cifra koju Europska investicijska banka programirala da će e, e, potrošiti u e, svjetlu ove histerije klime. Za vas je Green Deal pravi instrument da e, izbjegnemo smrt e, svog svjetskog stanovništva. Radi se o ozbiljnoj stvari. Ako, kako Greta kaže, postoji ova hitnost da će doći do masovnog izumiranja, kako je moguće na neki način izvući ta ulaganja za klimu? Bolje ću se o to objasniti. Ako kažete s jedne strane da ćemo svi umrijeti, Dakle, ako je to stvarni prioritet, a s druge strane, kako možete kao ograničenje staviti e, e, poštovanje samog, e, same ravnoteže proračuna? niti e, ne, nemate nikakva odstupanja. Čini mi se da se zafrkavati. Dakle, transformacija ove e, banke je samo način da spasite vaš e, financijski sustav koji propada. Vaš je zapravo cilj je da samo zavoljite velike investitore banke, a ne da zaštitite prava potrebe građana Europe. Možete li mi objasniti kako možete spojiti e, volja da se borimo protiv činjenice da svi mogu umrijeti zbog e, klime koja je sve gora i gora iz dana u dan, a s druge strane da stavljate zareze na e, novce koje ljudi mogu izvojiti kako bi ulagali u ovaj važan sektor. Hvala lijepa. Uh, Posljednji koordinator za GUE. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Gospodine Hoer, hvala na vašem uvodu. U ovoj velikoj slici e, dobra je stvar što ste donijeli ovu odluku. što podržavate ulaganja e, koja nisu u fosilna goriva. Dakle, imamo e, neke stvari koje rade protiv klimatskih, klime, protiv klimatskih ciljeva. Imamo jako kratke rokove, imamo javnu nabavu i javna ulaganja u državama članicama koje idu protivno ovim klimatskim ciljevima. Dakle, to je uzalud potrošen novac. Imam pitanje vezano za plin što je već jedan kolega postavio, a drugo je vezano za energetsku učinkovitost. Govorili ste o ciljevima za 2050. godinu, što je sveukupni cilj. Mi mislimo da cilj 2030. je u stvari najvažniji cilj. Trebamo e, napraviti jedan plan kako stići do tamo. Inače će nam izbjeći taj cilj. Govorimo o tome da je Unija pionir. Međutim, ciljevi nisu temeljeni na znanosti i nismo došli do prave razine još uvijek. Ono što smo čuli o zelenom planu i o paketu zelenog gospodarstva još uvijek e, ne nudi ambiciozne ciljeve, odnosno dovoljno ambiciozne ciljeve a s obzirom na to ne možemo se nazvati vođama ili pionirima u tome. Željela sam pitati kada se radi o plinovima, što su to plinovi niskih emisija? Zali zaista mislite da je CCS rješenje? Mislim da ovo veliko rješenje još nije na raspolaganje. Što su to plinovi niskih emisija i ne bi li bilo razumnije odmah eh, krenuti na čistu, čiste izvore energije, obnovljive izvore energije. Prirodni plin je možda tranzicijsko rješenje. A drugo pitanje je vezano za energetsku učinkovitost. Mislim da ju treba podržati, ali koji su kriteriji kako bismo osigurali da ulaganja u energetsku učinkovitost uzmu u obzir e, cijeli životni ciklus u smislu života zgrada i životni ciklus materijala. Hvala. Ako mi dopustite, idemo izravno na ostala pitanja, inače nećete imati vremena odgovoriti. Dakle, zatvaram ovdje popis. Imam oko pet dodatnih govornika. Molim vas da se držite minute za vaša pitanja, inače nećete dobiti odgovore. Žao mi je zbog toga. To je vaš uspjeh, ali onda imamo jedan dio e, predviđen za glasovanje, moramo imati vremena. Započet ćemo opet s EPP-om. Maja Spirake, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju što ste mi dali e, riječ i hvala gospodine Hoeru što ste bili ovdje i dali na ovoj zanimljivoj raspravi. Imam neka pitanja. U moje zemlji e, Grčkoj imamo regiju Zapadne Makedonije i e, grad Megalopolis. Želim vas pitati ljubazno, imate li kakvih prijedloga za lokalnu samoupravu kako bi počeli e, pružati nove prihvatljive projekte za Europsku investicijsku banku i drugo, Pitanje vezano je za korištenje plina kao prijelaznog goriva. Želim vas e, pitati u istom tom e, okviru ako te regije u tranziciji mogu koristiti plin ili plin uz e, potporu EIB-a kako bi im olakšalo tu tranziciju. Hvala. Za SAD. Hvala gospodine predsjedatelju. Zajedno sa odobrenjem e, nove energetske politike EIB-a u, e, studen, u 14. studenu e, odbor direktora je odobrio novu strategiju povećanja financiranja vezano za klimatsko djelovanje i da dođu do 50% svojih operacija do 2025. i nakon toga. Do sada EIB je imala cilj od 25% posvećen projektima za klimu, a e, ovo povećanje do 50% nije samo u postocima, nego i u e, volumenu, jer ne, ne ulaže se samo u horizontalnu perspektivu, nego i u E, održivost okoliša, a to je poseban sektor projekta, vertikalni sektor. Dakle, u metodologiji banke nije moguće reći na koji način će se postići taj cilj. Moje pitanje je koji je točan cilj za klimatsko djelovanje i koja će biti metodologija kako bi e, to postigli. Hvala lijepa. Za Renju, Jan Wittmer. Nije ovdje. Martin Osiks. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Hvala na prezentaciji, vrlo zanimljivo. Želio bih pitati na koji način će ova politika kreditiranja koja je veliki korak naprijed, moći doprinijeti onome što e, zovem nekakvim e, preskakanjem u e, Istočnoj Europi. Ja dolazim iz te regije i obično to ovisi ne samo o e, fosilnim gorovima, posebno o ugljenu, nego je također ovisna o energetski intenzivnoj industriji. I pitam se hoće li ova politika kreditiranja moći na neki način e, e, prebroditi to i, i pomoći da se pređe u to doba za obnovljive izvore energije. Zeleni, izvolite. Hvala lijepa. Hvala gospodine Hoer što ste ovdje došli. Ja bih se, evo ovdje sam, željela bih vam posebno zahvaliti što ste spomenuli Conmain, zato što mislim da kriza e, bioraznolikosti e, se na neki način zanemaruje i zato bih željela pitati u koje projekte će EIB e, financirati u to područje politika ili mislite možda e, financirati projekte e, očuvanja ili neke projekte koji e, povećavaju bioraznolikost ili projekte kao što su zeleni gradovi, bioraznolikost u gradovima, ako bi mi mogli nešto više objasniti u vezi s time. Hvala lijepa. Hvala za ECR, ECR Ana Zajuska. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, što se tiče Europske investicijske banke, zahvaljujem na e, tome što ste ovdje. Imam nekoliko pitanja. Vi e, vodite jednu neovisnu instituciju koja ima svoju vlastitu pravnu osobnost i koja upravlja e, javnim i privatnim subjektima. moje pitanje je sljedeće. Suradnja sa komisijom za koju mi e, se nadamo da će nam ukratko predstaviti neka načela e, Došlo je do tehničkog problema, neću čuje se prijevod. Hvala svima. Dakle, moje prvo pitanje, na koji način će e, funkcionirati suradnja s komisijom? Vi upravljate sa ogromnim e, iznosima novca i očekivala bih e, čuti nešto više, nešto, neke opipljive i konkretne informacije od vas. Željela bih neke konkretne elemente. I drugo pitanje vezano je za plin. Zaista se brinemo e, govorkanjima da banka da se banka priprema da e, odbija financirati projekte vezane za plin. To me posebno brine zato što Poljska puno uložila u projekte vezane za plin. Hvala lijepa. Za Mike Wallace. Dobar dan, gospodine predsjedatelju. Doktor Hoyer, Vaša konačna politika ima revidirane odredbe koje nisu u, izvornom nacrtu koje će vam omogućiti da e, financirate određene e, projekte e, ukapljenog plina kao što su oni u Irskoj gdje ćemo uvoziti plin iz Amerike i to desetljećima. Vaš potpredsjednik, gospodin Andriju, koji sjedi s vaše lijeve strane, rekao je na jednom intervju da će EIB i dalje financirati projekte e, plina nakon 2021. ako samo ako e, zaista zadovoljavaju standarde emisija. Isto tako da će banka e, financirati samo projekte koji emitiraju samo 250 grama CO2 po kilovat dok komisija radi na jednoj održivoj taksonomiji koja je dobila informacije od stručnjaka jer kažu da se to ne bi moglo kvalificirati e, ko tranzicijska aktivnost zato što emitiraju više od 100 grama e, CO2 e, na kilovat sat, što će dati veliki doprinos ublažavanju klimatskih promjena, jer ovo što vi dopuštate je dva i pol puta više nego što dopušta, dopuštaju stručnjaci. Zadnja tri govornika. EPP. Hvala na uvodu. Moje pitanje je sljedeće. koliko se kreditiraju energetski projekti izvan Europske unije i e, predviđate li također povećanje ovih mjera s obzirom na to da je Europski parlament odlučio da ćemo podostručiti takve mjere za e, smanjenje klimatskih promjena u sljedećem sazivu i naravno to znači da to moramo provoditi i na međunarodnom planu i kako bismo mogli to uključiti i još jači privatni sektor. Hvala vam. Hvala u ime SED-a Cesar Hvala. E, dobar dan gospodine Hoer. Evo ovdje sam. Govorim u ime socijalista i demokrata. Niste govorili o bioraznolikosti. Hoćete li ulagati u rješenja koja se na tome temelje, koja su važna i za klimatske promjene? I smatrate li da ćete financirati sigurne projekte kako biste izgubili i trostruko A? To je malo stavko stav koji iznenađuje za jednu razvojnu banku, to čine privatne banke inače. Dakle, kako možete spojiti to zadržavanje rejtinga trostrukog A i financiranje zelenih projekata koji su nam e, nužni za ostvarenje novog gospodarskog modela kada bi takva ulaganja, barem na papiru, trebala biti manje sigurna u odnosu na uobičajene kredite. Hvala i na kraju Renew. Hvala gospodine Hoer na dolasku. Imam jedno kratko pitanje. E, dopustite da krenem iznova. Mala i srednja poduzeća su glavni pokretači inovacija i mogu ponuditi i vrijedna rješenja za klimatske promjene. Dakle, kako se možemo osigurati da sredstva EIB-a odu u prave ruke, primjerice mala i srednja poduzeća? Hvala. Hvala. Evo, ako vas mogu zamoliti da precizno odgovorite na sva ova pitanja unutar 15 minuta, dakle najmanje 10, najviše 15. Izvolite. Hvala, ovo je velikodušna ponuda. Znam koliko e, Europski parlament drži do vremenskog ograničenja. To je doista veliki raspon pitanja. Neću možda odgovoriti na sve i podsjetite me ako propustim neko pitanje da e, se i možete se također i obratiti našem uredu u Briselu. Evo, e, ovo posljednje pitanje o malim i srednjim poduzećima pokazuje lepezu aktivnosti koja se očekuje od banke. Dakle, kao što smo rekli, mi smo klimatska banka i to ćemo biti još mnogo vremena. Glavna klimatska banka i imat ćemo sve veću ulogu, no istovremeno očekuje se od nas da potičemo osvaranje radnih mjesta u MSP-ovima i da se borimo protiv gubitka konkurentnosti i produktivnosti u odnosu na naše trgovinske partnere tako što ćemo više ulagati u inovacije, a to je naša najveća slabost. A istovremeno očekuje se od nas također da pridonosimo viziji i ambiciji da prerastemo u globalnog aktera i da raspolažemo strateškom autonomijom. To je jedna od najznačajnijih ambicija, prema mojem mišljenju, koja se pojavila u posljednjih nekoliko godina. Dakle, moramo pridonijeti tome, što znači da imamo čitav niz ciljeva. Klima, inovacije, rasti zapošljavanje i još nekoliko drugih. A moramo se ne izgubiti u ovom nizu ciljeva i ambicija i pomiriti ciljeve koji se čine proturječnima. Evo imamo primjer iz našeg susjedstva iz Zapadnog Balkana, a to je područje na koje moramo velike obratiti pažnju. Dakle, u Zapadnom Balkanu imamo zemlje koje surađuju i koje spajaju okretanje ka Europskoj uniji, što znači također posebnu tranzicijsku politiku sa inovacijama. Dakle, to su zemlje u Zapadnom Balkanu koje imaju velike ambicije u vezi sa inovacijama i one su te zemlje koje su gospodarski najspremnije za Europsku uniju. Dakle, kao što smo rekli ili kao što sam rekao na glavnoj skupštini UN-a i e, u Parizu, a to ću ponoviti i u Madridu, klima mora biti sadržana u svemu što činimo, tako da ne potkopamo već ostvarene uspjehe u tom e, pogledu našim drugim djelatnostima, a to je teško jer ponekad su dovoljni pogrešni zaključci u vezi s time. Dakle, svijet u kojem želimo biti gospodarska i tehnološka sila, trebaju nam ceste, željeznice, zračne luke, morske riječne luke i to će biti i dalje tako, ali to moramo izgraditi održivo. Dakle, mi nismo sanjari. Vjerujemo da postizanje uspjeha u očuvanju prirode i klime se može ostvariti samo uz pomoć tehnologije i inovacija. Također je bilo zanimljivo pitanje u tom kontekstu o poslovnim akterima Europske unije, jer tu e, vidimo doista što znače kvantni skokovi. i kao i za Poljsku, to vrijedi i za situacije u, u Europskoj uniji drugdje, dakle trebaju nam ujednačeni skokovi. Recimo u Africi, u Etiopiji smo vidjeli da je stizanje mobitela izazvalo ogromne promjene u društvu u smislu pristupa informacijama i osiguravateljskih kuća i banaka. I to je dovelo do ogromnog porasta gospodarskog djelovanja mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća, naročito e, zahvaljujući ženama koje do tada nisu imale pristupa tržištu. Tako da takav razvoj može donijeti ogromne promjene. I Afrika, nakon što je bila zanamiravana tako dugo, sada ulaže u mobilne komunikacije, a ne u telefonske sustave na temelju bakrenih žica. I to čini uz našu pomoć. No, mi možemo samo onoliko učiniti koliko nam vi dopustite, kao i naši dionici, zemlje članice Europske unije. Tako da oklijevamo izdvojiti više od 10% naših kredita zemljama izvan Europske unije. Mislim da to mora prestati. Nakon migracijske krize i nažalost trebala nam je migratska kriza kako bi se europljani probudili i kako bi osvijestili s kojim se izazovima suočavaju. Dakle, moramo razmišljati o razvoju ne u kontekstu dobrotvornog rada ali u kontekstu strategije i zato moramo razmišljati o razvoju. Dakle, to je još jedno područje gdje moramo uskladiti ciljeve i samo je po sebi razumljivo da e, svi razvojni projekti koje podržavamo u Africi, istočnom susjedstvu, u Latinskoj Americi su svi jednako važni, ali oni moraju zadovoljiti standarde u pogledu ekološke prihvatljivosti koji vladaju i u Europskoj uniji. I to e, je ono što nas vodi u našem radu izvan Europske unije. I još se želim osvrnuti na pitanje e, zapostavljenih zaposlene imovine e, koje je spomenuto. Imamo ponekad ideološki pristup klimatskoj politici. Ja e, nemam takav pristup. Želim sačuvati prirodu i klimu, ali to želimo učiniti uz pomoć e, visoke tehnologije. Zato želim ulagati u onu imovinu koju neću morati uskoro otpisati iz banke. To je čisto profesionalno stajalište. Dakle, ako e, razmatrate ulaganje u rasponu od 40 godina i znate da će to biti gotovo za 50 godina, to je neodgovorno poslovanje jedne banke. Najveće komercijalne banke u Europi i osiguravateljska društva koja e, traže sufinanciranje kažu isto nemojte ulagati u takvu imovinu koju ćete morati uskoro otpisati. Dakle, pitanje takve imovine nas prisiljava na oprez jer otpisivanje imovina stvara gubitke banci i našim dioničarima, zemljama članicama, tako da je to nešto u što ne ulazimo. I na kraju razmišljanje u okviru životnog ciklusa. Da tu postoji jedan nedostatak, jedan manjak, ali to vrijedi za sve. U Europi ne ulažemo dovoljno od početka kada započinjemo infrastrukturne projekte za održavanje tog projekta koje je potrebno kako bi taj projekt dosegao svoj rok trajanja. Dakle, uložimo u tu infrastrukturu i onda dođe do katastrofe. Recimo ovaj most koji je pao u Italiji mogao je pasti drugdje u Europi. Dakle, nemojte me krivo shvatiti, to je doista važno, trebamo razmišljati dugoročno, a također i o održavanju i obnovi. A također i u dijelu cestovne mreže morat ćemo i ukloniti neke infrastrukture što će biti skupo, da. Evo, samo ću se osvrnuti na još neka pitanja, onda ću kolegama prepustiti ostala u vezi sa energetikom i ostalim. Dakle, imali smo dobru pripremnu konferenciju za e, Čile i sada za Madrid. Imali smo koaliciju financijskih e, ministara za klimu koji su se sastali ove godine u Vatikanu s papom, e, što nam je dalo veliki poticaj i ohrabrenje i tu je postalo jasno koliko tu možemo biti uspješni, što znači da se osredotečujemo još više na ono što činimo sa trećim zemljama, naročito u pogledu pošumljavanja i poljoprivrede. Naša ambicije u vezi sa oceanema su sadržane u inicijativi za oceane koju smo pokrenuli prije dvije godine. Dakle, mi ćemo to dalje razraditi i Bit ćemo spremni za sljedeće konferencije s ambicioznim e, planom i naravno spreman se uvijek izaći pred Europski parlament sa daljim e, razjašnjenjima. Evo sada ću prepustiti riječ kolegama. Hvala, evo niz pitanja o ulozi plina, o našem kreditiranju za energetske projekte. Evo samo nekoliko riječi o tome politika kreditiranja energetskih projekata ne e, odbacuje ulogu plina u energetskoj tranziciji, ali u skladu sa europskim ciljevima za borbu protiv klimatskih promjena e, ove e, plin treba prilagoditi, treba ga učiniti niskoemisijskim. Dakle, moramo kao i kod otpisane imovine koristiti najbolju dostupnu tehnologiju za dekarbonizaciju. Dakle, mi prepoznajemo ulogu takvog e, plina kao rezervnog energenta u energetskoj tranziciji. No to nas dovodi e, do pitanja kako se točno definiraju niskougljični plinovi ili niskoemisijski e, plinovi. Dakle, za proizvodnju energije uz korištenje sve dostupne tehnologije i plina. Dakle, moramo zadovoljiti standard od 250 grama CO2 po kilovat satu, što e, se razlikuje od našeg sadašnjeg e, standarda od 550 grama po kilovat satu. No kako bismo u proizvodnji energije mogli ispuniti taj standard, postoje tri načina uz pomoć sadašnje dostupne tehnologije, dakle E, kogeneracija, dakle recimo e, dodatna energija iz proizvodnje energije se koristi za grijanje što je vrlo učinkovito i to smanjuje emisije koje su povezane sa proizvodnjom energije. Zatim drugi način je e, miješanje obnovljivih plinova, bioplina, sintetičkih plinova i također zelenog vodika u budućnosti u miks koji se koristi za proizvodnju energije. I to e, onda može smanjiti emisije ispod 250 grama. I treći način je e, spajanje e, skladištenja i hvatanja oglika sa proizvodnjom energije. Dakle, znamo da su te tehnologije sada vrlo skupe, mnogo od njih nisu još spremne za široku upotrebu i zato spajamo naše kreditiranje sa bespovratnom pomoći i sredstvima iz nacionalnih izvora kako bismo te tehnologije učinili zanimljivijim za investitore i također postavljamo i pitanje zašto 250 od, za razliku od 100 gramskog standarda. E, u okviru taksonomije održivog financiranja. Ona se zapravo bavi zelenim financiranjem i to su projekti koji mogu dati izuzetno pozitivan doprinos suzbijanju klimatskih promjena i drugim ciljevima u pogledu zaštite okoliša. Ovaj standard od 250 zapravo znači usklađivanje sa Parizom e, i e, zapravo to su niži standardi koji neće naštetiti. Dakle, to ne znači da je to izuzetno pozitivan doprinos što je potrebno za zeleno financiranje, nego e, ovaj standard znači da to neće dalje štetiti. Evo, zato postoji ta razlika. Ako financiramo proizvodnju energije koja zadovoljava takav standard, onda s druge strane možemo financirati i zelenu energiju. S druge strane, ako e, financiramo isključivo elektrane samo sa standardom od 250, to ne možemo obilježiti kao vrlo povoljne projekte. I na kraju, zeleno financiranje, to je doista zanimljivo područje, jer to smo zanemarili u kreditiranju energetskih projekata, jer to otvara najveće mogućnosti e, za e, naše kreditiranje u skladu sa energetskim ciljevima Europske unije, a znamo da e, se očekuje 200 milijardi ulaganja godišnje kako bi se ostvarili ti ciljevi. Dakle, do kraja 2020. svaka zgrada koju financiramo mora e, zadovoljiti e, kriterije potpune pasivnosti. E, I nakon toga će to postati obvezujuće i trebat će nam novi standardi i to je nešto na čemu banka radi sa Europskom komisijom. Dakle, novi standardi se neće, mislim, usredotočiti samo na operativnu učinkovitost zgrade, nego i na učinkovitost e, životnog ciklusa same zgrade uz druge standarde. Hvala. Hvala. Evo, sada malo kasnimo, približili smo se ovih 15 minuta, no u svakom slučaju hvala našim gostima na tome što su došli pred naš odbor i shvatili smo ono što ste htjeli reći u vezi sa komijem. Dakle, vjerojatno ćete dobiti poziv e, prije toga da dođete pred nas e, i da nam objasnite svoju strategiju. Dakle, mi ćemo upravo sada za nekoliko minuta glasovati upravo o tom pitanju. Hvala vam. Hvala gospodine predsjedniče i hvala vašim suradnicima i vidimo se uskoro. So I'm going to switch to French. Prebacit ću se sad na francuski za glasanje. Well, not, not all the time. Ali ne stalno. Počnimo s prvim glasanjem. svi glasačke kartice? Prvo glasanje. E, delegirani akt o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa titanije, dioksid. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugo glasanje, uvoz hrane za kućne ljubimce iz Saudijske Arabije. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se, ali ne vidi se. Dakle, minus 58 plus 12. Dakle, možemo li to dobiti na ekranu? Dakle, 58 protiv, 12 za. 71 glas sve zajedno i jedan je suzdržan. Treće glasanje vezano za pesticide, otvaram glasanje. Oprostite. Dakle, prije toga glasanje je vezano za Fukushimu u Japanu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Minus 40 plus 30. Jedan suzdržan. Dakle, odbija se. Sad prelazimo na pesticide. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Plus 44 minus 27, e, nula suzdržanih usvaja se. Sljedeći strateški pristup ljekovima u okolišu, otvorom glasanje. Prvo glasanje je za pitanje komisiji. Zatvaram glasanje. Plus 70, minus 0, 1 suzdržan. Drugo glasanje e, za pitanje vijeću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 68 plus minus 0 e, suzdržanih 0. Prelazimo na glasanje u kopu 15. Počinjemo sa kompromisom A. Otvorom glasanje. Zatvaram glasanje. 67 za, 1 protiv, 3 suzdržana. Usvaja se. Kompromis C. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. za 66 minus 4 nula suzdržanih usvaja se kompromis V otvaram glasanje zatvaram glasanje za 63 protiv 4 suzdržanih 4 usvaja se. idemo na amandman 34. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani u se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 46 za, protiv 22, 3 suzdržana. Usva se. Kompromis B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis D. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis Z. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis N, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50, tko je za, protiv, Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 40 za, 26 protiv, 3 suzdržana, usvaja se. Amandman 51, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 52, tko je za? protiv, provjerit ćemo. 52, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 37 za, 33 protiv, 1 suzdržan, usva se. 53, tko je za? Protiv, i usvaja se. Kompromis E. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis F. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis S, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, provjerit ćemo. 76. 46 za, 25 protiv, usvaja se. 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis H. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 81. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis i za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis j, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Zatvoram glasanje za 38, a sad vidite rezultate 19 protiv, dakle u se. Prelazimo na 97, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 99, tko je za? Protiv? suzdržani, u se. Kompromis K, tko je za? Protiv, suzdržani, sva se. Amandman 1.05, samo prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usva se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. R1. The vote is closed. glasanje. 42 za, 24 protiv. Usva se. 106 Glasamo samo za prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 46 za, 25 protiv, usvaja se. 107, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 108, tko je za? protiv, suzdržani, u se. 109 za, protiv, suzdržani, u se. 1-1-1, glasamo samo za drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, u se. 1-1-2, tko je za, protiv, suzdržani, u se. 103, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis L1, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Prelazimo na 2 121. Tko je za? Protiv? suzdržani usvase. se. Kompromis M, tko je za, protiv, suzdržani usva se. Kompromis O, tko je za, protiv, suzdržani usva se. 17137 usmeni amandman. Dakle, poziva se Europska unija i države članice vezano za sustav oporezivanja i povećanje oporezivanja vezano za okoliš. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 42 za, usvaja se. 138, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 139, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromis P za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis kve, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. 148, tko je za, protiv, suzdržani, u se. 162 tko je za? Protiv? suzdržani, sve se. 163, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 164, za, protiv, provjerit ćemo. Vjerojatno se odbija. ali blizu je. 164, dakle odbija se kompromis T za, protiv, suzdržani usvaja se. 170, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis S je usvojen, glasamo samo na drugi dio, 171, tko je za, protiv, Nisam siguran, provjerit ćemo. 171. Zatvorn glasanje. Oprostite, da, 54 za. 174. sedamdeset tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Kompromis U tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 177. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 178. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 179. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis Y. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 191. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 192 glasanje, podijeljeno glasanje, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvase. se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Treći dio, zatvoram glasanje, odbija se. Kompromis duplo V. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis X. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 199. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Dakle, na početku smo glasali za kompromis Z, sljedeći amandman otpada, zato prelazimo na 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 207 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis AA, tko je za, protiv, suzdržani, sve se. 210, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 211 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis AB tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, Glasamo sad samo o drugom dijelu amandmana 216. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. usvaja se 34 naprama 29. 217. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 1 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 2 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 3 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, Dakle, tko je za? Amandman 4. Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 6. Za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. 9. Za? Protiv? Provjerit ćemo. Dakle, devet, Zatvorno glasanje. 52 je za. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Amandman 11. Za? protiv, suzdržani usvaja se 12 za, protiv, suzdržani provjerit Dakle, 12. Zatvoram glasanje. 51 za. Nije odavde jasno, oprostite. Amandman 13, ko je za? Protiv? suzdržani usvaja se 14 za protiv suzdržani usvaja se 15 za protiv suzdržani odbija se 16 za protiv suzdržani odbija se 17 za protiv provjerit ćemo Zatvaram glasovanje. 41 za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. 19 za. Protiv. Želite provjeriti 18? Evo provjeravamo amandman 18. Tražili ste da se provjeri amandman 18. Odbijen. Dakle, vraćamo se na 19. 19, ko je za? Protiv? Suzdržan i odbijen. 20, za? Protiv? odbijen. 21 Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani odbijen. 22 Ko je za? Protiv? Suzdržani odbijen. Usvojen, ispričavam se. 23. Želite provjeriti 22? Evo, može. Ako hoćete. Dakle, 22, e, zatvoram glasovanje. Jasno je. 23, ko je za? Protiv? Suzdržani, usvojen. 24, za? Protiv? E, suzdržani, odbijen. Ali ipak ćemo provjeriti 24. 24. Zatvaram glasovanje. Evo, ispričavam se, odbijem. 25. Za. Protiv. Suzdržani. Osvojen. Dakle, elektroničko glasovanje za cijelu rezoluciju. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Dakle, krećemo na sljedeće glasovanje e, vezano za inicijativu e, Europske unije za oprašivače. Započet ćemo sa amandmanom 58. E, ko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 1. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 62. Za? Protiv? Moramo provjeriti. 62. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 63 koje je za, protiv, suzdržani, usvojen. 64 koje je za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 2 koje je za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 76 koji je za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 4 koji je za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 5 koji je za, protiv, suzdržani, usvojen. 86 koji je za, protiv, suzdržani, usvojen. 8 ne, on se ne razmatra. Dakle, krećemo na 87 i 99 e, u jednom, e, dakle, ko je za, ko je protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 6a, ko je za, protiv, moramo provjeriti. 6a, Zatvaram glasanje. Usvojen. Idemo sada na 98. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. 101. Ko je za? Protiv? Moramo provjeriti. 101. Zatvaram glasanje. 41 protiv, znači odbijen. Kompromis 7. Ko je za? Protiv? Pro, e, suzdržan i usvojen. 102. Drugi dio. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 103 za, protiv, suzdržani, usvojen. Krećemo sada na 109. Ko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 109. Zatvaram glasanje. Dakle, 40 protiv odbijen. 110. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani, usvojen. 111. Za? Protiv? Suzdržani, usvojen. 116. Za? Protiv? suzdržani, usvojen. 117 za. <laughs> Nemamo ruku za EPP. Dakle, 117. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Moramo provjeriti. 117. Zatvaram glasanje. Usvojen. 118. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. 119. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 120. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 121. Za? protiv, suzdržani, odbijen. 122 za, za, dobro, protiv, idemo provjeriti, 122 Zatvaram glasanjem. Odbijen. 123. 123 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 126 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 127 za. Protiv. Moramo provjeriti. 127. Zatvaram glasanje. 41 protiv, odbijen. Dakle, 128 i 129 e, za, protiv, suzdržani, odbijen. Provjerit ćemo, imate pravo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Evo, dobro da smo provjerili. Usvojen. 132. Za. Protiv. Provjerit ćemo. 132. Zatvaram glasanje. Usvojen. 133 za. Protiv. Suzdržani odbijen. 134 za. Protiv. u bloku 134 i 135, ispričavam se, počinjemo iz početka, za, protiv, Provjerit ćemo. Zatvorno glasanje. Odbijen. 136. Za. Protiv. Suzdržani usvojen. 137. Ne, ispričavam se. 140 za, protiv, suzdržani, usvojen. 141 za, protiv, suzdržani, usvojen. Osim ako želite provjeriti. 142 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani usvojenje. 147 za, protiv, suzdržani usvojen. 148 za, protiv, suzdržani uslojen. 149 za, protiv, suzdržani usvojen. 150 za, protiv, suzdržani, usvojen. 151 za, protiv, provjerit ćemo. Odbijen. Krećemo na 152 i 153 u bloku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen? želite provjeriti? Možemo. 152 i 153. Zatvoren glasanje. Usvojen. 154 za. Protiv suzdržani, odbijen. 155 za, protiv, suzdržani, usvojen. 157 za, protiv, suzdržani, usvojen. 158 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 9 za, protiv, protiv, suzdržani, usvojen. 164 za, protiv, suzdržani, usvojen. 167 za, protiv, suzdržani, odbijen. 166 za, protiv, moramo provjeriti, 166 Zatvaram glasanje. Odbijen. 168 za EPP za protiv suzdržani usvojen 169. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 170. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 170. Zatvaram glasanje. 40 minus, znači odbijen. 171 za, protiv, suzdržani, usvojen. Krećemo sada na uvodne izjave. Jedan i dva zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani i usvojen. Tri. Za? Protiv? suzdržani, usvojen. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 11. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 12. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 13. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 14. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 15. Za. Malo sam pokušala promijeniti vredoslijed. 15 za, znači protiv, suzdržani, usvojen. Krećemo na amandman 24. koja je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 25. Za? Protiv? Moramo provjeriti. 25. Zatvaram glasanje. Odbijen. 26 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 27 za. Protiv. Provjerit ćemo 27. Zatvaram glasanje. Odbijen. Kompromis 10 za. Protiv suzdržani, usvojen. 33 za, protiv, suzdržani, odbijen. 34 za, protiv, provjerit ćemo 34. Zatvaram glasanje. Usvojen. Amandman 35 za, protiv, provjerit ćemo 35. Zatvaram glasanje. Usvojen. 36 za, protiv, suzdržani, Mislim da je usvojen ali ako želite provjeriti, možemo provjeriti da usvojen je. Amandman 37. 37. Za. Protiv. Suzdržani usvojen. 38. 39. Ispričavam se. 39 za. Protiv. Provjerit ćemo 39. Zatvaram glasanje. osvojenje. 44 za. Protiv. Suzdržani usvojen. 48 za. Protiv. Suzdržani usvojen. 50 za. Protiv. Suzdržani usvojen. 51 za. Protiv. Suzdržani Odbijen. 52 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 53 za. Protiv. Provjerit ćemo amandman 53. zatvoram glasanje. Usvajanje. 54 za protiv, suzdržani, usvojen. 57 za, protiv, suzdržani, usvojen. Idemo na konačno glasanje o nacrtu rezolucije. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Evo, tu je jasna situacija. we move to the next Idemo na sljedeće glasovanje o omogućivanju digitalne transformacije u području tržišta za zdravsko i digitalnog tržišta. Dakle, kompromis četiri, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Moram popiti malo vode. 72 za, usvaja se, za, 73 e, za, protiv, provjera. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 12. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 77 za protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, provjera. 81 Zatvoran glasovanje usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, provjera. I... Amandman 90. What is closed? Rejected. Odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, Odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, oprostite, amandman 104, promaklo mi je, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto sedamnaest za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani usvaja se. 119 za, ne, 120 za, protiv, suzdržani usvaja se. 121 za, protiv, suzdržani usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Protiv, suzdržani, usvaja se. Sto dvadeset za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 Amandman 30 za. E, oprostite, 29. Predsjednik se ispravlja. Za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 30 za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 31 za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 32 za. Protiv. Provjera. 32 Odbija se. 33 za, protiv suzdržani usvaja se. 34 za, protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija u cijelosti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. posljednja e, dva glasa o ispravku. Skupno glasovanje, dakle o prvom korigendumu. Želite uzeti riječ? Izvolite. Hvala, ispričavam se kolege, znam da je ovo bilo dugotrajno glasovanje, ali moram reći nekoliko riječi o ovom ispravku jer je to doista neobična situacija i to je prvi put se dogodilo u povijesti. Kao što znate, ispravci se koriste kako bi se ispravili tehnički detalji i nedosljednosti nakon završetka trijaloga, ali ovaj puta vijeće je ovom, ovim ispravkom predložilo izmjene u suštini samih propisa. Nama suština nije problem, zapravo predloženi predložene promjene će u svakom slučaju popuniti zakonske rupe, ali načelo je problematično jer prihvaćanje izmjena u suštini uredbi putem ispravka je neispravno po postupku i zapravo izlazi izvan okvira uspostavljenog zakonodavnog postupka. Dakle, tražimo da se održi glasovanje kako bi pokazali da parlament vrši politički nadzor, ali predlažemo da podržimo koregendum zbog vremenskog ograničenja. Dakle, ova nova pravila se moraju primijeniti do svibnja iduće godine. Dakle, to je doista nezgodna situacija, to da smo počeli raditi na ovom zakonodavstvu 2012. godine, a sada nam izmiče vrijeme. Dakle, na kraju predsjedatelju, mislim da bi bilo dobro kada biste vi e, napisali dopis vijeću i komisiji i izrazili naše nezadovoljstvo ovakvim postupkom. Hvala. Vrlo jasno. Hvala vam. Evo glasujemo dakle u prvom ispravku. Skupno tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. I time smo završili glasovanje. So we start again. Idemo dalje. S posljednom eh, točkom eh, dnevnog reda danas prije podne, strateški pristup eh, lijekovima u okolišu. U ime Pučana bi trebao uzeti riječ gospodin Buzoj koji je ovdje. Koja sreća. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Evo, neću duljiti. Dragi predsjedniče, poštovani kolege, u ožujku ove godine komisija je osvojila komunikaciju o strateškom pristupu lijekovima u okolišu. I u suradnji s kolegama smo izradili dva osmena pitanja, jedno upućeno vijeću, jedno upućeno komisiji i pripremili smo također rezoluciju i koliko čujemo o tome ćemo raspravljati na odmoru u siječnju. U komunikaciji se e, navodi šest e, glavnih pristupa i šest konkretnih pristupa, ali treba nam još više u nekim područjima. Zakonodavstvo treba ažurirati ili dopuniti i nakon ovih e, usmenih pitanja i rezolucije bilo bi mi drago kad bi komisija i zemlje članice preuzele obvezu i djelovale. Evo mislim da je to vrlo jasno i mislim da se trebamo dogovoriti da ćemo raditi na smanjenju količine lijekova ispuštenih u okoliš i također na smanjenju rasipanja, ali isto tako trebamo djelovati i preventivno ne možemo djelovati e, možemo djelovati na same pacijente kada kupuju lijekove, odnosno moglo bi se izdavati lijekove e, sa optimiziranim ambalažama i također e, možemo primijeniti ove programe i u bolnicama i u ljekarnama. Mogli bismo osmisliti i niz drugih rješenja, no u svakom slučaju smatram da se trebamo snažno angažirati kako bismo smanjili lijekove u okolišu. Hvala i radujem se današnjoj raspravi i e, doista će me biti drago čuti i odgovore Europske komisije. Hvala vam. A, gospodin Cipel u ime a Hvala. Drago mi je što svi klubovi prepoznaju ovu nužnost poduzimanja mjera i uvođenja obveza. To je poseban problem koji se odnosi upravo na prisutnost antibiotika u okolišu i ako uzmemo u obziru da prema posljednjim izvještima riječ je o 300 tisuća osoba koje trpe e, infekcije zbog e, rezistentnih e, bakterija i da umiru od toga, tako da je jasno da trebamo smanjiti emisije lijekova u okoliš, naročito u pozemne vode. Dakle, stoga je doista pozitivno što se svi klubovi zanimaju za ovo pitanje i da su uputili ovo usmeno pitanje komisiji i vijeću i da također razmatramo ovaj prijedlog rezolucije. Hvala. Gospođa Renoa u ime kluba Da, govorit ću francuski. Ovo je ključan problem koji moramo postaviti na europskoj razini. Ja se potpuno slažem s time da moramo uvesti preventivne mjere. No, postoje opasni lijekovi poput lijekova protiv raka koji se sada daju oralnim putem. Tako da se oni ne zbrinjavaju u posebnom sustavu i to predstavlja poseban problem onečišćenja onkološkim lijekovima koji mogu dugoročno također uzrokovati rak. U ime ideja nemamo nikoga. U ime zelenih Mišel Ivazi. Hvala gospodine predsjedniče. Nikad nije kasno za djelovanje. 2008. godine već smo postavili to pitanje i tada je komisija odgovorila da je istina da postoji problem prisutnosti lijekova u okolišu i da tu treba nešto poduzeti. 2013. godine je provedena studija prema kojoj je bilo potrebno uvesti propise i koja je pozivala komisiju na iznošenje prijedloga do 2015. godine. Sad smo u 2019. godine, a komisija predlaže vrlo blagu strategiju. Trebalo bi, bilo bi bolje informirati i tako dalje. No, u svakom slučaju postoji također i izvješće OECD-a u kojem se traže doista drakonske mjere. Dakle, nije dovoljna jedna takva light strategija. U izvješću stoji 10% lijekova može uzrokovati štete u okolišu, to su hormoni, antidepresivi i lijekovi protiv bolova i također zabrinjava prisutnost takvih lijekova u vodama što može dovesti do povećanja broja mikroorganizama koji su otporni na lijekove. Evo, tri važne napomene. Prvo, treba procijeniti učinak na okoliš ovakvih lijekova i to e, kada je riječ i o dozvoli za stavljanje u promet, dakle kada e, se radi komunikacija lijekova za tržište, treba uvažiti i e, ekološki aspekt. To se već događa za veterinarske proizvode, ali ne u slučaju lijekova za humanu medicinu. To bi bio već važan korak, a ne e, reći da bi se to moglo uključiti. Ne, mora se uključiti. To moramo e, reći. Dosta je sa uvjetnim načinom. To je previše neodređeno. Također, postoji otprilike 3000 aktivnih sastojaka u različitim lijekovima. 2006. godine, odnosno do 2006. godine se nije tražila analiza učinka na okoliš. Od 2006. godine jest, ali nije provedena takva analiza za sve što je odobreno do 2006. godine. Dakle, i tu treba analizirati te aktivne sastojke. I na kraju treba pozvati komisiju na usvajanje potrebnih mjera kako bi i uvozni lijekovi bili u skladu sa visokim ekološkim standardima koji je poštuju oni koji su proizvedeni u Uniji. U slučaju uvoza vidimo da su to lijekovi uglavnom proizvedeni u Kini i u Indiji i tu vladaju dvostruka mjerila. Da, e, OECD traži drakonske mjere i to je u redu, ali treba vidjeti što se događa u drugim zemljama, dakle da se i tamo obavlja inspekcija i kontrola i da se odobri uvoz iz tih zemalja proizvoda koji su prošli provjeru inspekciju i koje imaju odgovarajuće dozvole jer e, ovo ne koristi nikome jer ćemo e, te e, sastojke naći također i u hrani, jer će oni u nju ući putem e, vode i tla. Vidjet ćemo kakva alternativna rješenja možemo predložiti u rezoluciji, ali komisija mora biti odlučnija jer inače nećemo napredovati. Ne možemo samo ostati na pozivima i na možda. Hvala. Uvažavam rad parlamenta po pitanju lijekova i okoliša koji je vrlo značajan. Dakle, mislim da je ovaj prijedlog rezolucije doista korektan i želim zahvaliti izvjestiteljima i našim suradnicima. Podržavam veliki dio sadržaja rezolucije, naročito one dijelove koji su za razvijanje ekoloških lijekova koji su manje štetni po okoliš. Moramo također e, osmisliti novi način proizvodnje za nove farmaceutske tvari putem nove prakse. No to se ne tiče toliko zakonodavnog aspekta kojim se uređuje proizvodnja ovakvih lijekova, nego više ono što se događa sa tim lijekovima kada oni dođu u dodir s okolišem. Treba e, također e, u javnosti podići svijest o zbrinjavanju lijekova, tako da moramo promicati odgovorno ponašanje među stanovništvom i kao političari moramo pozvati na jači nadzor i inspekciju i u sudjelovanje svih eh, subjekata koji su uključeni u ovaj lanac proizvodnje. To naravno ne smije nikako onemogućiti pacijentima da pristupe, da dođu do odgovarajućih lijekova, nego se time više želi promicati istraživanje i razvoj. To vidimo također u 27. E, stavku rezolucije, odnosno moramo djelovati na način e, da smanjimo rizik povezan sa lijekovima u dodiru sa okolišem, ali i zaštititi pacijente i njihov slobodan pristup lijekovima. No u rezoluciji ne vidim da se stavlja naglasak na to da su farmaceutske kuće najviše upoznate sa konkretnim načinom proizvodnje vlastitih lijekova i da bi one bile najpozvanije da prepoznaju nedostatke u proizvodnji proizvoda za humanu i veterinarsku medicinu. Kada je riječ o aktivnim sastojcima i o sintezi ovih kemijskih tvari i njihovom e, trajanju i njihovom, e, njihove prisutnosti i trajnosti u tlu i u vodi. I u tom smislu ću ja podnijeti amandmane. Hvala vam. Uh, e. Hvala. <coughs> Za Gue. Mislim da nemamo govornika. Javlja se još netko za riječ prije nego što dam riječ komisiji? Ne, pa... Dakle, da će riječ predstavniku komisije. Gospođa Dozer. Hvala. Pa sa strane komisije prije svega bih rekla da smo jako sretni što Europski parlament e, se toliko zainteresirao za pitanje lijekova. Kao što znate, naša nova komisija je počela u ponedjeljak s radom i naša nova predsjednica, gospođa von der Leyen, dala je svoje političke smjernice nedavno i najavila je taj e, zeleni plan, Green Deal, i on će uključiti ambicije za nultu stopu zagađenja i smatramo da ovo pitanje lijekova, da ćemo na njemu raditi moći raditi vrlo proaktivno jer imamo ovaj novi kontekst, novi, novi zamah i zaista je izvrsno što ste vi svi uključeni u to i zajedno ćemo na tome raditi. Također smo jako zadovoljni što su mnoga pitanja iz nacrta rezolucije e, odražavaju se dakle odražavaju ono što je u našoj strategiji za lijekove. Kao što znate, strategija je usvojena u ožujku u komisiji i od tada već e, aktivno radimo na tome. Ja sam iz glavne uprave za okoliš, ali ja surađujem na tome sa kolegama iz glavne uprave za zdravlje jer e, jasno je naravno da ako želimo raditi na cijelom životnom ciklusu lijekova ne možemo to raditi samo sa strane okoliša. Ja se bavim e, uglavnom vodom i jasno je kad te tvari dođu u vodu jako je teško očistiti ih i moramo raditi na tome da osiguramo da one ne stignu uopće u vodu. Jedno od glavnih načela iza naše strategije za lijekove je to da onima koji su potrebni posebni lijekovi, oni moraju imati pristup njima. Komisija ne želi ni na koji način ograničiti dostupnost tih lijekova koji su potrebni, koji pomažu e, u tim e, bolestima kao što je rak na primjer. I u našem pristupu imamo određeni broj područja gdje vjerujemo da su potrebne aktivnosti kako bismo osigurali da imamo održiv način e, za lijekove. Počeli smo s radom u mnogim područjima kao što je spomenuto i e, dat ćemo e, sve detalje kasnije. E, sada bih e, spomenula da organiziramo jednu veliku konferenciju sljedeći tjedan u Zaragozi za vode i imamo jedan sastanak e, koji će biti o lijekovima. Dakle, 12. 12. će se održati taj sastanak. Razgovarat ćemo s predstavnicima iz Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke i drugima o tome kako riješiti ovaj problem u korijenu E, s lijekovima i nadam se da će neki od vas moći sudjelovati na sastanku jer bit će prenošeni na internetu. Samo bih detaljnije odgovorila na neka pitanja. Prvo, o učincima na okoliš i procjenama koje se vrše i možda razlici u pristupu za lijekove za ljude i lijekove za životinje. Pa jasno je da za e, lijekove i za ljude moramo osigurati da pacijenti dobiju najbolji mogući tretman. Dakle, razlika u pristupu za procjene ne znači da učinak na okoliš ljekova za ljude nije uzet u razmatranje, već ovdje je fokus više na ublažavanju rizika. Svako poduzeće već mora predati procjenu rizika za okoliš gdje se razrađuju mjere za minimiziranje učinka tih proizvoda na okoliš. Također u ovom kontekstu e, moramo biti sigurni da razumijemo da lijekovi i kemikalije nisu tretirani na isti način u zakonodavnom okviru EU-a. Dakle, na to, o tome vodimo računa vezano za lijekove. Spomenuto je da komisija mora razmotriti zakonodavne aktivnosti. Ne znam jeste li svjesni, ali u zakonodavstvu o vodama već reguliramo neke lijekove. Na primjer imamo, standard, imamo direktivu e, za standarde e, okoliša i ovdje već imamo popis lijekova na takozvanom popisu lijekova koje treba pratiti, to ažuriramo redovno. E, trenutno imamo dvije točke na tom popisu, ali u budućnosti ćemo imati više i to je proces naravno koji uključuje i države članice i vas i nadamo se da ćemo kad se prioritetne tvari ažuriraju, dakle kroz redovan zakonodavni postupak, e, nadam se da ćemo moći zajedno raditi i više tvari uključiti na taj popis. Još nešto što se tiče međunarodne dimenzije koja je jako važna. Imamo nekoliko inicijativa već u tijeku s kolegama iz e, Glavne uprave za zdravlje. Oni e, su u dijalogu s, s nekim od glavnih partnera u tom području i također mi u glavnoj upravi za okoliš e, smatramo da je jako važno razgovarati ne samo s vlastima već također i sa industrijom za lijekove. Pokušavamo osigurati da se izvrši pritisak na proizvođače. Jedan od najboljih načina za to je zelena javna nabava i to imamo u strategiji. Nadamo se da ćemo tu moći ostvariti e, napredak. Hvala još jednom na vašem interesu. Hvala. Dakle, sljedeći korak Sljedeća točka je rok za podnošenje amandmana, to je 29. siječnja. Gospodin Buzoji možda neće biti s nama na tada. Hvala. Pa završavamo onda današnji e, sastanak za, za ovo jutro. Počinjemo ponovno u 14.30.